i mogli biti distribuirani u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam gospođo Kosta na ovim dodatnim informacijama. A sada eh, eh, informacije nakon što su Pablo Iglesias i Fernando Mauro Barandijaran dali ostavku. Od 28. Eh, do 25. studenog će njihova zastupnička mjesta biti prazna. Obavijestit ćemo o tome.